Dear colleagues, uh, we will start, please. Uvaženi kolege, mislim da možemo krenuti. Sjednimo i krenimo. Good morning everybody. We will start with the adoption of... Dobro, možemo krenuti sa stanjem dnevnog reda. Ako se svi slažemo. Perfecto. Pasamos al segundo punto del orden del... Dobro, možemo onda krenuti na drugu točku dnevnog reda. Odobrenje zapisnika sa sjednica održanih 18. E, 28. siječnja koje mislim da su pred vama. Imate li nekih primjedaba? Ako ne, možemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda. Da nuevo e, predsjednika, ništa. Predsjednice dakle nema ništa. Sljedeća točka dnevnog reda. Siromaštvo rodna perspektiva. Izvješće na vlastitu inicijativu izvjestiteljica gospođa Arena koja će nam prezentirati sadržaj svog mišljenja, a nakon čega ćemo je dati predstavnicima drugih klubova, gospođa Arena. Zahvaljujem. Remarque qui avait été euh, j'ai aujourd'hui euh, Hvala vam lijepa, nadam se da ste imali vremena proučiti radni dokument. Izvješće je trenutno moguće pogledati, raspoloživo je. Radi se zapravo o izvješću koje se e, naslanje na dvije točke koje se tiču siromaštva. S jedne strane to je pitanje siromaštva povezano sa pitanjem ravnoteže između e, profesionalnog i privatnog života i s druge strane siromaštvo e, i pristup zaposlenju. Vrlo često mislimo da pristup zaposlenju rješava problem siromaštva, međutim kada se radi o ženama to nipošto nije tako, zato što se vrlo često događa da žene ne samo da su izložene diskriminaciji pri prilikom potrage za zaposlenjem, već isto tako kada pronađu zaposlenje, ponovno bude žrtvama diskriminacije zbog nejednakosti u plaći. E, vrlo često radi se i o profesionalnoj karijeri koja ima prekide zbog različitih e, razloga, ali isto tako e, radi se o tome da se žene zapošljavaju u, na mjestima, na radnim mjestima koja jednostavno nisu sigurna. Dakle, izvješće se bavi tim dvima glavnim idejama. Za početak e, govorimo o tome da siromašne osobe, posebno žene, e, plaćaju e, više određeni skup usluga kojim se pruža, što je dosta paradoksalno u odnosu na one koji imaju više novca, koji su dobrostojeći. Dakle, potpuni je paradoks da što ste siromašniji usluge plaćate više. Druga stvar tiče se veze između siromaštva žena i siromaštva djece. Dakle, ako pronađemo rješenja za siromaštvo žena, onda možemo i razbiti taj začarani krug koji dovodi do siromaštva djece. Treći koncept o kojem se govori samo trenutak, je definicija kućanstva i skrivenog siromaštva. Kada definiramo domaćinstvo ili kućanstvo, vrlo često zaboravljamo e, pitanja siromaštva e, koja se tiču žena koje mogu biti sastavnim dijelom kućanstva koje se ne smatra siromašnim. One su vrlo često gospodarski ovisne o drugim članovima obitelji i često izložene različitim oblicima um, nasilja, bilo psihološko, bilo fizičkog. Dakle, vrlo je važno staviti u prvi plan eh, ne samo siromaštvo koje je vezano uz ekonomska pitanja, već takozvano socijalno siromaštvo koje zapravo znači da vi nemate pristup određenom skupu socijalnih usluga, usluga iz sustava socijalne skrbi. Sve je to sastavni dio ovoga izvješća i ja s velikim nestrpljenjem čekam prijedloge amandmana koje bi kolege mogli podastrti kako bi ovo pitanje koje nam je toliko važno uistinu zaživjelo i kako bi se o njemu govorilo. Zahvaljujem e, gospođe Jareni. I dobro, evo u ime klubova, gospodin Sebastian. Dobro jutro, hvala lijepa gospođo predsjedateljice. E, na početku želim zahvaliti našoj izvjestiteljici zato što je prema našem mišljenju odradila sjajan posao. Vrlo je važno reći da još uvijek postoji e, povezanost problema siromaštva i spola. E, činjenica jest da je to nešto što je zapravo najčešći element u određivanju siromaštva, odnosno razine siromaštva. Prvo pitanje koje nas zanima jest utjecaj politike štednje na siromaštvo, posebice na siromaštvo žena. Izvjestiteljica je već rekla da postoje razlozi da se mijenja politika štednje zato što je imala štetni učinak, za nas je to vrlo važna stvar, ali mislim da trebamo vrlo jasno reći da osuđujemo snažno takvu vrstu politike koju su primjenjivale države članice pod pritiskom Europske komisije. E, nakon toga e, treba razgovarati o nekoliko važnih e, pitanja koja su dosta polemičke naravi. Mi smatramo da ovo izvješće predstavlja sjajno mjesto da se takva pitanja istaknu. I na kraju željeli bismo dodati pitanja koja nisu uključena u izvješće. Prvo je klimatska pravda, zato što u izvješću Ujedinjenih naroda govori se zapravo o tome da su siromaštvo izloženi najviše oni koji su u velikoj mjeri pogođeni klimatskim promjenama. S druge strane, to je pitanje razvoja. Ponovno prema izvješću koje su objavili Ujedinjeni narodi u zemljama u razvoju stopa siromaštva vrlo je visoka kada se radi o ženama, a žene su zapravo te koje su glavni akteri promjene. Dakle, to su prijedlozi koje smo nastojali istaknuti u našim amandmanima. Ja se nadam da neće biti nikakvih poteškoća u postizanju dogovora i u raspravi sa izvjestiteljicom i ja želim još jednom zahvaliti zato što smatramo da se zaista radi o odlično određenom poslu. Hvala. Muchas gracias, eh, señora Suica, tiene la palabra. izvolite. Thank you very much. Eh. Zahvaljujem, predsjednice. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni za ovo mišljenje i pročitala sam nacrt izvješća gospođe Irene i htjela bih e, vam doista zahvaliti na određenom poslu. Kao što znate, puno se govori o ravnopravnosti između muškaraca i žena, ali nažalost e, stvarnost je daleko od odnosa 50-50. Mislim da se svi možemo složiti da želimo da žene budu plaćane e, iste, e, isto kao i muškarci za isti posao, da imaju jednako zastupljenost u tvrtkama kao u parlamentima i na drugim e, pozicijama na kojima se e, odlučuje. Što se pak e, tiče pomirenja privatnog i profesionalnog života, istina je da žene imaju više prekida u karijeri, da su one većina radnika na određeno radno vrijeme koje utječu na njihov razvoj karijere, kao i na doprinose za mirovinu što dovodi do jedne feminizacije siromaštva, kao što vi kažete također u vašem izvješću. Slažem se s izvjestiteljicom da bi žene trebali imati više pristupa obrazovanju i e, za djecu kako bi mogla uskladiti privatni profesionalni život. Svi bismo se trebali boriti protiv rodnih stereotipa u obrazovanju kako bismo omogućili ženama da se uključuju u sve dijelove tržišta rada što bi e, također dovelo do smanjenja siromaštva. Također želim naglasiti da životno učenje i E, žensko poduzetništvo treba promicati jer je to put do kvalitetnih radnih mjesta. Diverzifikacija karijera mora se e, promicati kako bi se bavilo pitanjem segregacije na tržištu rada te jačati žensko poduzetništvo. Međutim, EPP, e odnosno i ja, imamo neke ozbiljne sumnje o onim stavcima o kojima govorite o subsidijarnosti, načelu subsidijarnosti jer neka od područja nisu pod eh, nadležnošću Europske unije. Zato bi Europska unija trebala mijenjati, eh, razmjenjivati i promicati najbolje prakse, ali ne ići u legislativu u ovom području. E, zaključno podsjećam da već imamo veliku količinu zakonskih akata pa bismo trebali više investirati na njihovoj dobroj implementaciji. Problem je uvijek naravno implementaciji. Te ako je potrebno revidirati e, ono što je potrebno u zemljama članicama umjesto da se donose novi zakoni, ali svakako to je također isto stvar o kojoj se može raspravljati. Dakle, još jednom žena hvala na određenom poslu i nadam se da ćemo na kraju imati jedno dobro izvješće. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospođa Bilbao, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Mogu li za početak zahvaliti izvjestiteljici na odrađenom poslu? E, načelno bih rekao da u svim našim izvješćima treba uključiti sljedeći zahtjev državama članicama. Naime, treba osmisliti politike za investiranje u jednakost i to uključiti u sva naša izvješća. Ali zato mislim da je potrebno investirati u politike ravnopravnosti. U nekim e, od stavaka ovog izvješća govori se o pozivima na jačanje proračuna, to mislim da je u redu, ali ono što mislim da trebamo je ne samo jačati proračun, nego e, prioritizirati politike jednakosti, e, politike borbe za e, protiv diskriminacije i siromaštva žena. Jer naime u mnogim državnim proračunima vidjet ćete da politike jednakosti nisu prioritete, a učinak e, takve situacije održava se i na djecu. Dobro, zato se slažem e, sam što rečeno. Međutim, e, važno je više prioritizirati ravnopravnost. Nadalje, vijeće je sada što se tiče trećeg čitanja e, malo usporilo proces. Tako da ne znam da hoćemo li brzo doći do sporazuma ovdje. Znači što nadalje kad govorimo o fleksibilnim radnim satima koji bi jačali zapošljiva žena, ipak treba ovdje osigurati da se iste odredbe odnose i na muškarce i na žene. Dakle, to je jedan od problema koji e, ženama otežava život, naravno, kad imaju djecu. Ne radi se E, naravno stvari koja se tiče samo muškarca ili žena, nego trebamo raditi na fleksibilnosti za sve. I slažemo se da postoji potreba za minimalnom plaćom na europskoj razini. A Juncker je u svom programu, programu za ovaj mandat e, uključio referencu na minimalni prihod na europskoj razini, minimalnu plaću i mi u Aldeu, a posebice ja, E, insistiramo na ovom kao našem zahtjevu, znači na poboljšanju socijalnog paketa izvornog e, predloga e, predsjednika Junkera i komisije je postavljeno pitanje ne bili su tvrdilo hoće li se u budućnosti dalje raditi na ovom konceptu minimalne plaće. Već se sada baviti tim pitanjem, pratimo ova stajališta i mislim da se ovdje slađamo. Mislim da kada govorimo o potrebi, potrebama spomenuti u stavku desetom, e, koji se govori o majkama tineđericama, e, možda bi to bio jedan od učinaka koji se mogu postići investiranje u obrazovanje u zemljama članicama, jer neobrazovane majke tineđerice posljedice su loših politika na području. Ako pogledate diljem Europe, stope neuspjeha u školama su znatno različite, a obično su u korelaciji sa naporima nadležnih organa u odnosu na obrazovne politike. Znači trebamo više više se boriti za investicije u obrazovanju. E, inače mislim da je ovo odlično izvješće i zahvaljujem još jednom izvjestiteljici. Zahvaljujem gospođi Bilbao. Gospođa Višnjevska, izvolite. Zahvaljujem. Predsjednice. Dame i gospodo, siromaštvo je sve veći problem koji nije specifičan za e, samo za muškarce i žene, nego to svi doživljava na ovaj ili onaj način i statistike pokazuju da u Europskoj uniji, jedna od najrazvijenijih gospodarstva u svijetu, 25% žena i 23% muškaraca živi u prijetnji siromaštva i socijalne ekskluzije i postoje također određene e, rizične skupine u samohranih roditelja i upravo je e, veliki broj e, samohranih roditelja u prijetnji siromaštva i ne možemo nikako zanemariti činjenicu da ovom, e, da je ovo skupina koje dominiraju posebice samohrane majke. Ima ih osam e, puta više nego je samohranih očeva. ako pogledamo postotak djece koji žive u takvim e, kućanstvima, mislim da je kod samohranih majke puno više djece. I naravno da djeca pata od siromaštva roditelja, zapostavljena su i smatramo da bi na razini Europske unije treba učiniti sve što je moguće kako bismo smanjili broj žrtava siromaštva što je više moguće. Jer ovo je zapravo začarani krug siromaštva koji je dobro poznat, jer naravno ako imate dobro obrazovanje i zaposlenje, moći ćete pokušati izaći iz tog kruga, ali posebice samohrane majke se nađu u situaciji gdje rade u poslovima na djelomično radno vrijeme ili drugim poslovima za koje nisu potrebne kvalifikacije ili vještine. I mislim da upravo to e, naglašava problem nedostatka vještina e, za koje bi omogućili bolje zaposlenje I stoga je dotičnoj populaciji teško e, ići na daljnje obrazovanje jer bi to bilo na trošak njihove obitelji. Znači trebamo omogućiti ljudima obrazovanje uz rad i na razini Europske unije trebamo tu mogućnost kako bismo uspostavili odgovarajuću ravnotežu između rada i e, privatnog života i također e, direktivu koja bi pomogla e, u ovom pomirenju između privatnog i profesionalnog života i karijere. I to bi trebalo iskoristiti kao priliku za uvođenje fleksibilnih e, modela organizacije radnog vremena, tako da bi europske obitelji, posebice najsiromašnije obitelji, e, dobile prave odgovarajuće ekonomske prilike kojima bi mogli postići svoje profesionalne ciljeve, a ne na štetu obiteljskog života. A imam i pitanje za izvjestiteljicu. Znači, moje pitanje je kako vi razumijete ovu ideju pojedinačnih prava u kontekstu socijalne politike, a zajedno sa izjavom dakle, ovog cijelog e, koncepta gospodarstva kako imamo u ovom trenutku i model društvenog modela kakvog imamo koji ne omogućuje da se žene uzmu u obzir na odgovarajući način e, po pitanju prihoda i poreznog sustava. Znači li to da izvjestiteljice razmatrate da se odmaknemo od načina na kojim e, se postupa prema takvim e, domaćinstvima i e, i njihovim prihodima, jer nekad se radi o obiteljima, nekad se radi o samohranim roditeljima, što je s djecom i također što naravno treba uzeti u obzir financijski status svih roditelja. Hvala gospođo Muri. Zahvaljujem. Da, kao prvo htjela sam e, čestitati izvjestiteljici na ovom izvješću koje je doista odlično izvješće. I želim reći samo tri stvari. Prvo je područje obrazovanja. Mislim da postoji e, dvije stvari u kojima ključnu ulogu igra obrazovanje u smanjenju siromaštva žena. Jedan je na razini škola, i aktivnog rada na izbjegavanju rodne segregacije u predmetima koji se podučavaju u školi, znači veće uključenje žena, e, djevojčica u ključnim e, e, ovim STM predmetima, znači znanost, matematika, tehnika, inženjerstvo. Ali drugo je uloga životnog učenja i mogućnost da se e, to uskladi sa e, skrbi za obitelj, bilo za djecu ili stariju rodbinu. Druga stvar je e, pitanje prekarnog rada u odnosu na fleksibilnost koji su dvije različite i zasebne stvari i posebice pristup odnosno mogućnost ovog uravnoteženosti radnog i privatnog života i posebice veća zaštita za one koji su u prekanim uvjetima rada jer postoji posebice e, veći broj žena u takvim e, radnim ugovorima. I također na kraju još jedan e, možda zahtjev za pojašnjenje u stavku 4. Znači što se tiče individualizacije prava u politici politikama e, društvenog kapitala, ali u svakom slučaju hvala i e, ovo izvješće. Mislim da je doista odlično izvješće. Gospođa biste li mogli sada odgovoriti na ovo što vam je rečeno? Hvala vam. Mislim da postoji nekoliko tema koje se neprestano iznova vraćaju u našoj raspravi, a to je pitanje pristupa obrazovanju prvenstveno, kao i cjeloživotno obrazovanje. To smo stavili u prvi plan koliko vidim i mislim da je to zaista važno, mislim da to uistinu treba uključiti u izvješće. Pitanje koje je postavio Žordi vezano uz e, klimatsku pravdu i razvojnu pomoć. Mislim da smo se dogovorili, ali o tome trebamo još raspraviti, da ćemo reći da će se ovo izvješće baviti siromaštvom žena u Europi i nećemo se u izvješću baviti pitanjem međunarodne naravi, e, dakle siromaštva žena u zemljama o kojima on govori, zato što se radi o mnogo širem pitanju. Ako budemo išli u proširivanje teme ovog izvješća na siromaštvo u svijetu, siromaštvo žena u svijetu posebice, bojim se da ćemo morati dodati jedan ogroman dio, vrlo opsežan, koji bi se bavio tim pitanjem. E, tako da možemo o tome još razgovarati, ali inicijalno smo se dogovorili da to nećemo učiniti. Što se tiče pitanja eh, pojedinačnih prava, Ovdje se postavlja to pitanje. Ja mislim da zaista moramo ići eh, više u smjeru individualizacije prava. Danas postoji jedan jaz, možemo reći, eh, kada se radi o tim pravima. Primjerice, pogledate li profesionalnu karijeru, postoje žene koje jednostavno nisu uspjele razviti svoju karijeru zato što su je morale žrtvovati e, kako bi njihov partner ili suprug imao e, uspješnu karijeru. Drugim riječima, partner razvija svoju karijeru na uštrb svoje partnerice, a to je primjetljivije u siromašnim društvima. E, isto tako može se dogoditi da primjerice kada jednom taj partner umre, osoba koja je bila s njim u vezi nema pravo na mirovinu, a e, cijeli život se žrtvovala za njega. To su stvari koje treba riješiti, upravo zato trebamo ići u smjeru individualizacije prava e, moramo vidjeti jesmo li mi u našim državama članicama danas odmakli dovoljno daleko u poštovanju ljudskih prava da bismo mogli sada ići u smjeru individualizacije. Vrlo je važno pogledati kakva je situacija od jedne do druge države članice kako bismo vidjeli hoće li ta individualizacija ići prema većoj e, autonomiji i većoj gospodarskoj neovisnosti e, žene e, ili je to nešto što bi eventualno moglo dovesti do daljnjeg raskola u državama članicama i daljnje generiranja siromaštva. Velik broj žena koje su danas 60-godišnjakinje, koje nisu imale pristup zaposlenju, nalaze se u vrlo osjetljivoj situaciji zato što su živjele u vrijeme kada je na snazi bio model koji im nije omogućavao da pristupe zaposlenju, a danas kada se ide u individualizaciju prava može se dogoditi da izgube pravo na mirovinu na koje su imale prije pravo po svojem partneru upravo zato što se sustav mijenja. Dakle, to su situacije u kojima bi država trebala uskočiti i kompenzirati ono što žena sada ne dobiva zbog eventualne individualizacije prava. Dakle, e, treba pogledati primjere država članica koje su omogućile e, da se ženama kompenzira pravo koje su izgubile zbog promjene sustava. To je još jedna vrlo važna tema u sklopu individualizacije prava. Zanimaju me naravno vaši amandmani, vaši prijedlozi vezano uz ova različita pitanja. Također, e, kada govorimo o ovoj povezanosti između odabira mjera štednje i učinka koji je to imalo, posebice na žene kao primjerice korisnice e, usluga koje pručaju javne službe. E, možemo također vidjeti da to ima utjecaja na stopu siromaštva. U svakom slučaju ja očekujem vaše konkretne prijedloge kako bismo to mogli uključiti u izvješće. Hvala. Hvala Arena. Idemo sada na drugu, odnosno ne idemo na drugu rundu sada rasprave. Mislim da će kolegica biti na raspolaganju svim onima zainteresiranim za ovu raspravu. Sada naime prelazimo na iduću točku dnevnog reda. Ali prije toga želim samo reći da je rok za predaju amandmana 23. veljače u 17 sati, krajem dakle travnja glasovanje u odboru, a na plenarnoj sjednici tijekom svibnja. Dolazimo sada na iduću točku dnevnog reda, kao što rekoh. Dakle, rodno osvještena politika u radu Europskog parlamenta. Kolegica Mlinar ima riječ koja je izvjestiteljica za ovo pitanje. Hvala lijepo. Prije svega želim iskazati svoju zahvalnost na suradnji izvjestiteljima u sjeni. Atmosfera bila stimulirajuća, kolege se zalažu za ograđivanje ovih politika u rad ne samo parlamenta, već i drugih institucija. Tijekom pregovora dogovorili smo se oko devet kompromisnih amandmana koji čine srž Dva, prvi i treći, naglašavaju važnost uloge žena u postupku donošenja odluka. Drugi amandman traži da gender streaming bude učinkovitiji. Četvrti amandman dakle obuhvaća uključivanje ovih politika u poslovnik i potrebu za užom suradnjom odbora FEM i odbora koji primaju amandmane. Kompromisi 5 i 6 tiču se važnosti gender budgetinga i potrebi za studijom učinka kada je riječ o zakonodavnim prijedlozima. Sedmi kompromis tiče se zastupnosti muškaraca i žena, dakle pa i u samom treningu o gender mainstreamingu osmi amandman traži od, odgovarajuće postupke za usvajanje rodno osjećenih planova, te deveti naglašava važnost e, stvaranja odgovarajućeg tijela za nadzor kako bismo se osigurali da se e, zacrtani ciljevi doista i dostignu. Trenutni sustav gender mainstreaminga u parlamentu je fragmentiran, i očito da tu nedostaju mehanizmi evaluacije i jasan integrirani pristup. Ovaj, ovo izvješće i kompromisi žele omogućiti dosljedan sustav rada koji će biti učinkovit i e, ponosna sam na ono što smo postigli tijekom zadnjih mjeseci i želim e, još jednom istaknuti zahvalnost ovdje ljudima koji su u to bili uključeni, uključujući tajništvo. Stoga molim da podržite kompromisne amandmane kako bismo dobili dosljedan i snažan tekst e, za plenarnu sjednicu. Muchas gracias. <clears throat> Muchas gracias, señora Milnar. Eh, saben ustedes que la votación de, de este informe. Hvala lijepa zastupnici Milnar. Glasovanje o ovom izvješću e, je na e, dnevnom redu sutra i sada ćemo čuti što o tekstu misle kolegice zastupnice. E, kolegica Pijete Kajne. Thank you very much. <clears throat> And first of all, I would like to... Hvala lijepa, prije svega želim zahvaliti izvjestiteljici na izvrsnoj suradnji. Kao što je već istaknulo pitanje je jako važno Kompromisi i izvješće slijede liniju koju je parlament zauzeo. Dakle, gender mi se mora odnositi jednako na osoblje, na službenike, tako i na politike. Potom ističe se potreba za akcijskim programom, ali potrebno je vidjeti kako se on provodi, te eventualne korektivne akcije. Drago mi je što smo dogovorili i koje su konkretne akcije koje bi se trebale poduzeti u parlamentu s tim u vezi. Želim naglasiti dvije važne točke, to su studija učinka gender mainstreaminga. To je potrebno učiniti tijekom zakonodavnih postupaka. Kada je riječ o politikama i zakonodavnim aktima. Ja smatram da tom, takvu inicijativu možemo podržati. Zato su potrebni i resursi. I ono što ovdje nagrazimo, da ono, ukoliko nešto ne primijetimo, da ne možemo s tim u sklad djelovati. ključno je, ključne važnosti da imamo i informacije i resurse za to. Ovo što se tiče EPP-a. Slažemo se sa glavnim linijama izvješća. Idi na točku gdje bi možda bilo glasovanja po dijelovima su neka pitanja koje se tiču međusobne suradnje odbora i gdje trebali bismo vidjeti određene definicije i bi možda moglo biti i složeno pitanje. Imamo dosta informacija kojima raspolažemo, ali imamo vlastite političke preferencije. Govori se i o dobrobiti životinja za kružno gospodarstvo. pa pitanje je sada to to pod gender mainstreaming. Bilo bi dobro definirati dakle, područje primjene gender mainstreaminga, ne širiti to na sva druga područja politika koja su za nas e, kao žene i ljudska bića važna. Muchas gracias. Eh, tiene la palabra la señora Ward. Hvala lijepa. Zastupnica Wart, izvolite. Hvala lijepa. Ovo je jako važno izvješće. Fascinirana sam, na, sam radom na istom. Imali smo jako dobru suradnju. Hvala vam na tome, izvjestiteljice. Također želim zahvaliti svom osoblju i osoblju tajništva koje je bilo od velike pomoći. Mislim da je ovo dosta snažan nacrt tekst, imamo konkretne prijedloge za djelovanje kako bismo jačali mehanizme gender mainstreaminga u parlamentu. To je mjesto na kojem mi radimo, a ne funkcionira kako bi trebalo i nadam se da će ovo doista učiniti razliku u našem eh, svakodnevnom radu. Dakle, trening za naše osoblje pa i za zastupnike. Tu je sustav certifikacije, time bi trening dobio na važnosti. Moramo imati na umu razvoj ljudi koje zapošljavamo, koji ovdje rade kako mogu, dakle, kako njihova iskustva i obrazovanje mogu biti validirani. Trebamo skoordinirati rad tijela koje se bave pitanjem gender stinga pa i među samim parlamentarnim odborima. Znam da je odbor TRAN tu postigao dosta dobre rezultate, ali neki drugi nisu i evo možda se mogli iskoristiti tu dobru praksu. Drugo, međuinstitucionalni rad između vijeća i komisije, dakle podjela dobrih praksi, pa i nacionalni parlamenti te ono, diljem svijeta. Gender mainstreaming e, mora uzeti u obzir i osobe svih rodnih identiteta često Ovdje u odboru se koncentriramo na to da promoviramo ženska prava, ali su također odbor za, ravno, za rodnu ravnopravnost i mislim da to moramo imati na umu. E, još jedan mali, mala primjedba na, vezano za izvješće zastupnice Arene. Dakle, to se tiče i mog izvješća koje se bavi problemima siromaštva. postoji izvješće koje dosta govori o feminizaciji siromaštva. Sve su ova, sva su ova pitanja među, među povezana, tiču se i percepcije, roda i moramo se zato zalagati u ovom domu i tražiti od istoga da to poštuje. Hvala lijepo, zastupnica Vana. Zahvaljujem predsjednice. Želim se već eh, kod ove prvog rasprave raspraviti, eh, zahvaliti kolegici na izvjesnom izvješću koje doista govori o ključnim stvarima, govori o odličnim mjerama, to su rekli i prethodne govornice, hvala i na konstruktivnom suradnji i dobrim kompromisima koji su pronađeni, naravno će još naravno jedan niz amandmana o kojima će trebati glasiti. Također želim također zahvaliti što ste uzeli naš predlog u obzir, e, znači amandmana o gender mainstreamingu o kojoj su govoreni, o kojoj su spominjani kao važnoj točki, znači e, Znadam da je to jedna vrlo osjetljiva točka i svakako ćemo sutra dati i usmeni amadmani. nadamo se da ćemo naići na znatnu potporu e, i da ćemo time otići jedan značajan korak dalje u ovom domu. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnica Forenca, izvolite. Hvala lijepa. Ja se pridružujem zahvalama izvjestiteljici. Mislim da je ovo izvrsno izvješće. Jako važno za rad e, ovog odbora. Tema ravnopravnosti spolova je važna u ovoj instituciji, zato još jednom hvala kolegici Angelici Minar i svim drugim kolegicama, i izvjestiteljicama iz e, Sjene koje će omogućiti dobru provedbu ovog izvješća. Dobro sam surađivala sa kolegicom kluba SID i općenito mislim da smo obavili dobar posao. Želim istaknuti dvije točke koje bih pridodala ono što su kolegice već istaknula, a do kojih mi je posebno stalo. U izvješću se govori o, o LGBT karakteristikama. Mislim da je to nešto čemu se u parlamentu premalo govori. Mislim da bi bilo dobro to spominjati. Govorim to upravo kao osoba iz Italije. Upravo sada se kod nas sa zakašnjenjem raspravlja o priznanju istospolnih partnerstva i važno je e, da pa Europski parlament ide u ovom pravcu, to nam može doista pomoći. E, drugo se tiče supredsjedanja. Mislim da je važno istaknuti paritativnu demokraciju. To je nešto gdje vidimo e, pitanje koje se tiče kvota, to je nešto što se ne razumije previše ali evo, žene, kurdske žene su nam pokazale važnost e, supredsjedanja kao e, političkog oružja. Mi ćemo podržati kompromisne amandmane i još jednom čestitam izvjestiteljici, te se nadam da će ovo izvješće pomoći da se bolje iskoordinira gender mainstreaming u parlamentu, u ovom odboru i u radu u nas. Hvala lijepa. Muchas gracias, Hvala vam, zastupnica Zastupnica Vitnjevska, izvolite. Hvala lijepa. Prije svega bih eh, željela skrenuti pažnju na jednu nekandu raspravu koja se održala u parlamentu, a tiče se nasilja nad ženama. Naime, tijekom te rasprave, tijekom eh, mog javljanja za riječ. Stekla sam dojam da su me kolegice osudile zbog, zbog istog. Htjela bih da kolegice uvaže različitost mišljenja. Mislim da jedino na taj način onda možemo govoriti o iskrenoj, poštenoj suradnji. I što se tiče ovog izvješća mogu reći da imam različito stajalište od dosad istaknutih i nadam se da me nećete napadati na osobnoj razini, već da ćete me saslušati sa razumijevanjem. razumijevanjem. Ovo nacrt izvješća govori o gender mainstreamingu, To je važno političko pitanje. Međutim, imamo niz amandmana koji idu u, u suprotnom pravcu ideja e, ravnopravnosti ne bi trebala biti cilj koju, koji moramo e, dostići ili ga nekako kvantitativno prikazati. Mislim da to nema nikakve veze sa korištenjem e, rodno neutralnog jezika primjerice. bilo bi ne, ne smatram da bi rad odbora FEM trebao biti automatski povezan sa radom svih drugih odbora. Ne možemo se zalagati za rješenje koje će predvidjeti samo jedan tok misli. Pa to je retorika koja se koristila u komunističkim zemljama. Potom tu su i podaci koji su prikupljeni 2014. Imamo jedan dokument koji e, jasno kaže da amandmani koji uzimaju u obzir rodnu dimenziju imaju 85% učinka na poziciju žena. Međutim, to se postiže na način da se u zakonodavni tekst uvrsti pojam žena ili ženski. Ne vidimo jasnu vezu između roja ljudi koji su uh, koji, dje, koji rade u uh, određenom odboru te pritom uzimaju u obzir uh, pitanje ravnopravnosti žena. Rad našeg odbora jest e, podnositi amandmane vezano uz neke konkretne određene probleme. Imamo tu različitu situaciju kada je riječ o spolovima. U jednom odboru usvojeno je 309 rezolucija, samo tri od tri rezolucije ticale su se položaja žena. I od ova tri izvješća e, jedna od autorica je bila članica odbora FEM. Apelira se na uvođenje rodne ravnopravnosti u parlamentarne aktivnosti. Trenutno u našem odboru imamo samo osam muškaraca, ostatak članova su žene. I ovdje se ne traži ravnopravnost, jer Jasno je da su da se u rad odbora ljudi uključuju na osnovi svog interesa, a ne na osnovi razlika. Često imamo osjećaj da naše aktivnosti u odboru nisu izravno povezane sa položajem žena i mislim da bismo trebali revidirati našu strategiju, možda pokrenuti jednu novu, jer suprotnosti samo ne žene čije će se situacija poboljšati uz pomoć djelovanja ovog odbora bit će uzete u obzir u našim, u našim dokumentima, može to upravo ono što se događa. Hvala lijepa kolegice. Što se tiče rada u ovom odboru, ba pa jasno je da se poštuju različita mišljenja, trebate uzeti u obzir i mogućnost različitih političkih stajališta, svako može reći svoju, svoje stajalište i onda se većinsko mišljenje uzima kao mišljenje odbora. Kolegica Mudi, izvolite. Hvala lijepa. Evo u suprotnosti s ovim što je možda upravo rečeno, moji komentari ticat će se na 5 i 6. Pozdravljam činjenicu da su uključeni e, amandmani o gender budgetingu. To znači praktične mjere koje se mogu unaprijed uh, provjeriti. Mislim da to je jako važno pitanje i to je praktičan način da se to, uh, da se to iskoristi. Da je to dobar način. Hvala lijepo. Muchas gracias, señora Moody. Tiene la palabra señora Head. Hvala vam, kolegice. Riječ ima zastupnica Head. Tack så mycket. Ehm, jag hade inte tänkt uttala mig, men jag känner ändå... Jag har varit här i tolv... Ja nisam imala namjeru govoriti, ali ja sam zastupnica u parlamentu već 12 e, godina. Vidim e, kako se napredovalo po pitanju rodne ravnopravnosti. Imamo sada određene žene na dosta visokim položajima, ali u pitanje o kojem sada raspravljamo je nešto čime se uglavnom bavimo samo mi. Pogledajte Lisabonski ugovor, pogledajte odgovornosti koje su na nama. Za je neophodno da imamo rodnu ravnopravnost, a nemamo ju u parlamentu. Dakle, to pitanje moramo um, primjenjivati u svim političkim klubovima, u svim odborima i važno je da imamo ovu mrežu odgovornih ljudi u svakom odboru. Međutim, najvažnije je da se u ovu raspravu uključuje muškarci. Svaki put me deprimira kada tijekom rasprava o rodnoj ravnopravnosti samo žene sudjeluju. Pogledajte ovu salu i pogledajte koliko je muškaraca prisutno nikada nećemo postići uspjeh ukoliko ne uključimo i muškarce u naš rad. I svi bi od toga imali ekonomske koristi. Zato mi je krivo kada stvari idu ovako sporo. Hvala lijepa. Izvolite, dajem vam riječ da zaključite. Hvala. Ja bih e, evo još jednom htjela svima zahvaliti na potpori, na ljubaznim riječima i nadam se da će se ta stajališta odraziti i sutra tijekom glasovanja, te tijekom glasovanja na plenarnoj sjednici. Hvala. Voilà, merci. Donc ce point est clôturé. Hvala lijepa, ovime zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Prelazimo na točku dnevnog reda broj 8 i odmah dajem riječ Mihaeli Šojdrovoj. Merci, madame presidente. Hvala lijepa, gospođo predsjediteljice. E, ja bih željela iskazati svoje mišljenje vezano uz provedbu direktive e, o jednakom pristupu zapošljavanju u kontekstu rodne perspektive. Žene se u Europi još uvijek suočavaju s diskriminacijom na tržištu rada. One su uglavnom te na koje se prevaljuje glavna odgovornost za brigu o djeci i kućanstvu. Te zadaće imaju izravan učinak i utjecaj na njihovu karijeru i negativno se odražavaju na njihovo zapošljavanje i financijske uvjete. Činjenica jest da su sve države članice prenijele svoju direktivu u nacionalno zakonodavstvo. Međutim, samo zakonodavstvo nije dovoljno da bi se postigla jednakost. Postoje problemi s definicijama koje nisu odgovarajuće, neizravnom diskriminacijom, postoje nedostaci u prikupljanju relevantnih podataka, te isto tako problem s nedostatkom osviještenosti žena o pravima koja im pripadaju. Važno je stoga osnažiti mehanizam pritužbe koji omogućuje da se podnose pritužbe ili žalbe protiv diskriminacije. Borba protiv diskriminacije naša je temeljna vrijednost i trebamo to provoditi u praksi, posebice kada se radi o razlikama u plaći i u mirovini između muškaraca i žena. Veselim se suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni i bit će mi drago dati podršku vašim amandmanima. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sada dajem riječ Evalin Regner, izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem e, dakle još jednom e, svim e, na svima koji su već zahvalili izvjestiteljici na odličnom radu i još jednom želim pohvaliti na svemu što je rekla. Znači ona se doista govorila, govorila o diskriminaciji koja se događa u E, zemljama članicama, posebice više struke diskriminacije, koje su vrlo važni aspekti. Svejedno, e, nije e, jedino direktiva stvar koju treba gledati, nego i također direktivu iz 2006. o jednakim mogućnostima za spolove, koje treba gledati kao jednu cijelinu i također nedostatke u provođenju izvješća gospođane Zaborske. Znači uvijek krećemo od početka i iznosimo druge zanimljiva aspekta i onda gledamo natrag eh, na posao koji smo već odradili i vidimo da još tu postoji dosta toga za odraditi. I također još eh, želim samo reći eh, ono što je spomenuto u prethodnom izvješću, to je ovaj gender budgeting. To je tema koja se uvijek iznova vraća na dnevni red, jer zapravo kada sad pogledam sve slučajeve gdje imamo odlične rezultate gdje se primjenjuje gender budgeting. Posebice razmišljam o ekonomskoj krizi i mjerima koje, mjerama koje nedostaju, jer kad smo od 2008. 9. 10. o tome raspravljali, e, govorili smo o određenim e, branšama i vidjeli smo da se tamo su se pokazale doista vrlo dobro pokazale. Ali onda je kriza još nije imala tolike utjecaje na žene, a sada kada se još jednom razmotri pitanje gender budgetinga, vidimo da se ono može odlično primijeniti za ublažavanje posebice važnih e, e, posljedica za žene i krize. Znači kada E, govorimo o e, stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena, ona nikad neće sama doći od sebe u potpunosti. Uvijek će biti potrebne političke mjere za njezino podupiranje. Hvala lijepa, nitko se drugi ne javlja za riječ. Također postoji mogućnost e, da iskoristimo i prisustvo komisije. Isto se rasprava vodi u odboru za zapošljavanje, tako da se bojim da predstavnici komisije ipak nisu s nama, pa ih ne možemo pitati što misle o ovome. 23. veljače, 17 sati, rok je za podastiranje amandmana. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, to je predstavljanje studije koja se bavi analizom političkih stranaka i ravnotežom na razini zastupljenosti spolova u 2014. godini. pense que techniquement on est prêt, madame. Mislim da je tehnika spremna, dajem e, riječ e, našoj gošći. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa što ste mi dali priliku da dođem e, ovamo i da predstavim studiju koju je naručio ovaj odbor. Zamoljeni smo da pogledamo zašto je manje žena zastupnica u Europskom parlamentu, posebice u odnosu na prethodni saziv parlamenta nakon prošlih europskih izbora. Mi smo se stoga bavili analizom političkih stranaka i e, neovisnih kandidata kako bismo vidjeli kako se to uklapa u ravnotežu među spolovima u Europskom parlamentu nakon onih prošlih izbora. Ja dolazim iz Centra za istraživanje čiji je sjedište u Londonu. Zamolili su nas da učinimo sljedeće a to su zapravo i na neki način ciljevi e, ove studije koje smo onda dodatno proširili. Za početak pokušavamo razumjeti zašto općenito gledano ima manje zastupnica nego zastupnika. Posebice nas je zanimalo e, da vidimo je li to učinak izbornih sustava različitih zemalja, na koji način zapravo sustavi, izborni sustavi različitih zemalja imaju utjecaj na vjerojatnost da se žene izabere. Zatim se govorilo o, u našem izvješću o tome e, kako se kvote uklapaju u širi institucijski izborni okvir Dakle, stvari funkcioniraju u jednom kontekstu, ali ne u drugom i nas je zanimalo u kojem kontekstu kvote zapravo funkcioniraju. Zatim smo pokušali razumjeti učinak koji kvote imaju na ponašanje političkih stranaka, dakle na e, dužnosnike u političkim strankama kao i na politiku političkih stranaka. Također nas je zanimalo na koji način su kvote povezane sa uvjerenjima samih članova e, političkih stranaka i na kraju pokušali smo općenito gledano e, shvatiti i stranu potražnje e, i stranu ponude kada se radi o kandidaturi za zastupništvo u Europskom parlamentu, dakle u kojoj mjeri se traži zastupnica u Europskom parlamentu, da tako kažemo, i u kojoj mjeru postoji ponuda odgovarajućih kandidatkinja. Dakle, Nastojali smo se poslužiti postojećim dokazima o ponudi i potražnje kada se radi o europskim izborima. E, odradili smo kvalitativnu analizu u devet država članica, to su bili intervjui sa zastupnicima kao i predstavnicima političkih stranaka i organizacijama koje se bave e, izborima, odnosno praćenjem izbora. Radilo se uglavnom organizacijama koje su među ostalim na ovaj ili onaj način uključene u odabir kandidata koji će potencijalno postati zastupnici i zastupnici zastupnice. Uspjeli smo odraditi kvantitativnu analizu i bavili smo se e, velikom bazom podataka žena kandidatkinja na prošlim europskim izborima. E, analizirali smo njihove različite karakteristike, iz koje zemlje dolaze, kao i kojoj političkoj stranci pripadaju, je li postojao sustav otvorenih ili zatvorenih izbornih lista u zemlji iz koje one dolaze. Gledali smo također tko je trenutačno na vlasti, kakav je odnos i ravnoteža spolova u trenutačnoj vlasti i slične stvari. Na taj način dobili smo neke deskriptivne statistike i opći pregled E, toga koliki broj žena je u konačnici od uspješnih kandidatkinja postao zastupnicama. Bavili smo se također i regresivnom analizom e, uz pomoć koje smo izračunali vjerojatnost da se izabere kandidatkinju na određeno mjesto. Ovisno o sustavu, žene nisu uvijek e, imale vrlo visoke stope vjerojatnosti za izbor. Ovo je samo kratki pregled, svima vam je poznata ova slika, ovaj graf, dakle ovo su zapravo rezultati izbora e, iz 2014. godine. Možemo vidjeti da je zapravo došlo do pada broja zastupnica u Europskom parlamentu, što je razočaravajuće za veliki broj ljudi. Imamo prilike vidjeti da stranke koje su više na ljevici zapravo imaju višu zastupljenost žena u svojim redovima u smislu zastupnica. Dakle, možemo zapravo vidjeti da su e, socijalisti i demokrati na drugom mjestu, Ujedinjena Europska ljevica ima najveći broj kandidata, dok e, kad to usporedimo sa 2009. E, možemo naravno vidjeti da je opći broj žena zapravo pao. Ovdje su postoci po europskim klubovima zastupnika. E, literatura nam govori sljedeće. Postoji naime vrlo opsežna literatura koja se bavi e, i problematizira razloge zbog kojih je manji broj žena zastupljen u politici u odnosu na muškarce. E, neka od razmišljanja su ovdje. Na europskoj razini ne postoje obvezujuće odredbe koje bi poticale političke stranke ili države općenito da uvode e, pozitivne mjere koje bi omogućile snažniju ravnopravnost među spolovima. Mnogo se govori o čimbenicima ponude i potražnje. Što se zapravo skriva iza niskog broja zastupnica. Radi se prvenstveno o čimbenicima ponude, radi se o tome koliki broj kandidatkinja uopće izlazi kao potencijalne kandidatkinje na izbore može se vidjeti da je njihov broj manji nego broj muškaraca. To je uglavnom zbog toga što nedostaje žena koje bi e, bile na neki način uzor na političkoj sceni. Također mediji vrlo često obeshrabruju žene koje žele sudjelovati u politici e, čak i kad su spremne E, sudjelovati u političkom životu. Dakle, to je sa strane ponude. Što se tiče čimbenika potražnje, kakva je potražnja za ženama, zastupnicama? Na, u sustavima gdje su e, sustavi izbornih lista zatvoreni sustavi, političke stranke moraju željeti uvrstiti žene na svoje izborne liste i vrlo često političke stranke su te koje su glavna prepreka ženama da sudjeluju na izbornim listama. U sustavima gdje postoje otvorene izborne liste, same žene moraju se obratiti izravno biračima da bi dobile mjesto na listi, što znači da se moraju jako investirati u to. I to je možda teže u društvima koje općenito gledano slabije podržavaju žene ili imaju tradicionalnije shvaćanje e, razlike među spolovima. To su neki od razloga koji se spominju u literaturi i mi smo obuhvatili neke od tih teorija, neke od tih teorija i neke od tih argumenata. Neću detaljno objašnjavati ovu tablicu, ali ovo je zapravo prva tranša podataka koju smo dobili, to je naša deskriptivna analiza rezultata izbora. U desnom stupcu bavimo se vjerojatnošću izbora kandidata i kandidatkinja e, na izborima 2014. Govorimo o relativnoj vjerojatnosti žena u odnosu na muškarce da budu izabrane na određenu funkciju. I kao što možete vidjeti, Bavimo se i različitim sustavima, dakle dijelimo ih na sustave sa otvorenim, zatvorenim izbornim listavama i mješovite sustave. Također dijelimo ih prema kvotama, postoje li kvote e, ili ne postoje ili imaju neki drugačiji sustav poticanja ravnopravnosti spolova čitav je niz varijabli koje je potrebno uzeti u obzir i u objavljenom izvješću e, to će biti podrobno objašnjeno. Ja ću međutim sada to sažeti. Općenito gledano vidimo da su kvote e, pozitivne e, i da imaju pozitivan učinak na vjerojatnost žena da ih se odabere na određene političke pozicije. Postoje različiti sustavi kvota u različitim državama članicama. Mogli smo vidjeti da u zemljama u kojima postoje kvote postoji veća vjerojatnost da će se žene izabrati. Nismo pronašli negativne učinke e, na vjerojatnost žena da ih se zabere kada postanu kandidatkinjama. Što se tiče zemalja koje imaju zatvorene e, sustave izbornih lista, u, osim Francuske i Španjolske, imali smo prilike vidjeti da kvote imaju pozitivan učinak. To pogotovo e, se može vidjeti u Rumunjskoj primjerice. Naime, u zatvorenim sustavima političke stranke možda promiču zastupljenost žena zato da bi na neki način kompenzirali to što žene nisu dovoljno zastupljene, iako možda ukupan broj zastupnica u tim zemljama nije onolik koliki bi trebao biti, može se jasno uspostaviti veza između toga i činjenice da se manji broj kandidatkinja zapravo angažirao da sudjeluje u političkom životu. Ono što je zanimljivo, kada se nije koristila kvota, također smo uspostavili da postoji veća vjerojatnost, što je vrlo zanimljivo. Naime, mnogi ljudi govore, a to je rečeno i nama kada smo obavljali kvalitativni, kvalitativni dio analize, da postoji percepcija da žene možda neće biti popularne kod birača, da im nedostaje dovoljno iskustva i da uopće se zapravo ne mogu kvalificirati kao takve da budu kandidatkinje na izborima. Podaci pokazuju da tome nije tako. Kad žene zaista dođu na popis kao kandidati, one su jednako ili čak više popularne kod birača nego um, njihovi muški kolege. U mješovitim sustavima kvote su e, pozitivne, dok ako nema kvota, mnogo je manja vjerojatnost da će biti izabrane na izbornim listama. Dakle, kada se gleda pojedinačna vjerojatnost da ih se izabere. Pozitivni učinak kvota vidi se i u otvorenim sustavima, zato što se zapravo e, tamo omogućuje da iz statusa e, velike vjerojatnosti da budu izabrane kao osobe koje će obavljati određenu funkciju e, prelazi u status vrlo velike vjerojatnosti e, da kao kandidatkinje zaista budu izabrane na određenu funkciju. Nastavili smo također istražiti utjecaj nekih drugih čimbenika koji utječu na to koliko je vjerojatno da će žene biti izabrane kao kandidatkinje. Bavili smo se čitavim nizom pitanjima uz varijable koje sam već spomenula. Gledali smo primjerice e, tko je trenutačno na vlasti, Iz rezultata analize možemo vidjeti da u otvorenim sustavima Može se vidjeti da u otvorenim sustavima, ako je na vlasti opcija koja zastupa e, veću zastupljenost žena u političkom životu, postoji veća vjerojatnost da će tome tako biti. Također možemo vidjeti pozitivan učinak kvota u otvorenim mješovitim sustavima, dakle ponovno isti argument koji će biti dodatno podržan. Regresivna analiza u otvorenim sustavima pokazuje da je veća vjerojatnost da će žene biti izabrane u odnosu na moškarce, neovisno o tome primjenjuje li se pravilo kvota ili ne. Želim samo još jednom ponoviti da je pouka koju smo izvukli iz toga zapravo da su žene popularne kod birača. Naime, kad birači mogu odabrati osobno preferencijalnog kandidata, veća je vjerojatnost da će se odlučiti za ženu nego za muškarca. U velikom broju država članica žene imaju veću vjerojatnost od muškaraca da će ih se birati na određene pozicije i to zapravo navodi na zaključak da u zatvorenim sustavima političke stranke nastoje promicati sudjelovanje žena, mnogo više nego u otvorenim i mješovitim sustavima. Zaključak ovoga izvješća je zapravo da je do e, manjeg broja zastupnica u ovom sazivu došlo zbog toga što i broj raspoloživih kandidatkinja bio manji nego u prethodnim izborima. Dakle, ako želimo veći broj zastupnica, onda moramo imati veći broj kandidatkinja u samome početku. Ovdje su neki od ishoda um, po državama članicama, dakle Istraživanje obuhvaćalo devet država članica. U političkim strankama postoji uvriježeno mišljenje koje će definirati stav te političke stranke prema korištenju pozitivnih mjera i kvota. Zapravo se to svodi na razmišljanje uvjerenja koja su duboko ukorijenjena u političkoj stranci. Argument protiv kvota bio je uglavnom da se izbori trebaju temeljiti na zaslugama i ničem drugom. To je bio ključni argument. Ali općenito zeleni i stranke ljevice pozitivnije reagiraju na sustav kvota, dok su stranke desnice općenito govoreći te koje se više protive ovim mjerama. među konzervativnim strankama i strankama desnice ipak se moglo vidjeti da postoji određena predanost tome da se potakne žene da budu kandidatkinje, ali nisu spremne uvesti aktivne pozitivne mjere. Kao što svi znate, neke političke stranke koriste kvote, dok druge ne. U nekim zemljama kvote se uopće ne koriste zato što žene imaju jednaku mogućnost da ih se izabere kao i muškarci, pa to nije potrebno. Na nekim mjestima postoje zakonski određene kvote, što znači da političke stranke imaju obvezu uzeti u obzir kvote. političke stranke ići će u smjeru postizanja isključivog minimuma a kvote su zapravo postavljene na vrlo visok, eh, niskoj razini i zbog toga zapravo čak i ako se kvote ispune to nema značajnijeg utjecaja na konačni rezultat izbora. Dakle, vjerojatnost eh, da će žene biti izabrane kao zastupnice u velikoj mjeri ovisi i o izbornom sustavu koji je na snazi. I da bi se uspostavila ravnoteža među spolovima, Važno je to uzeti u obzir. E, međutim, ne radi se samo o izbornim sustavima, postoje jasni argumenti koji idu u prilog kvotama. Žene, e, odnosno organizacije koje se bave e, pravima žena, nevladine udruge i slično, sugerirale su da u sustavima E, koji e, imaju zatvorene sustave, e, jedini, dakle zatvorene izborne liste, jedini način je zapravo um, inzistirati da određeni broj žena bude na izbornoj listi. S druge pak strane, u sustavima sa otvorenim izbornim listama žene se mogu suočiti sa strukturnim problemima. Moraju primjerice um, uspostaviti snažne veze sa nekim lokalnim političkim strankama zato što im trebaju vrlo velika financijska sredstva da bi mogla aktivno sudjelovati u kampanji. One moraju moći raditi na terenu, a istovremeno možda imaju djecu i trebaju osigurati adekvatnu skrb za njih. E, također su, smo postavili pitanje ženama kako se prilikom svog političkog rada organiziraju da bi osigurale skrb za djecu. Na neki način zapravo može se vidjeti da postoji ta tendencija u političkim strankama da se biraju već dobro poznata imena, ženska ili muška koja su pri vrhu lista, dok se novim kandidatima ne daje šanse. Hvala. evin Ja? Uh, thank you very much for your presentation. Hvala vam na ovoj e, prezentaciji koja je bila zanimljiva ali i otrežnjuća. E, brzo sam, malo sam evo prolazila sad kroz e, prezentaciju i nekoliko, ovaj pregled nekoliko dabnih zemanja Sad je tu E, bio naslav e, učinak e, kampanja na razine Europske unije na ravnopravnost spolova i sada kad sam to pogledala nekako mi se čini da je to još više otrežnjavajuće od onog što ste prezentirali. Pa moje pitanje u ovom trenutku je sljedeće. Više ili manje posvuda piše kampanja na raznici, razini Europske unije, obično ima nisku vidljivost ili tako dalje. Uglavnom negdje u području niske vidljivosti. Pa što onda preporučiti da se mi fokusiramo putem naših e, političkih, političkih aktivnosti da bi povećali brojke ili evo možda malo dublju analizu ako možete dati ovdje. Da, hvala. Da, doista jesmo otvrdili nisku vidljivost aktivnosti na paneuropskoj razini. Posebice ova kampanja 50-50% imala je neku vidljivost, ali nije baš e, znatno utjecala na to kako političke stranke rade to što rade. Moguće je da na europske razini putem e, europskih klubova, da nacionalne se stranke mogu možda malo potaknuti da čine više ili da više razmišlja o tome kako mogu poduzeti mjere za jačanje ravnopravnosti spolova. Ali E, ipak odluka na kraju ovisi o nacionalnoj razini i na razini stranke. Teško je možda provesti recimo neke mjere za koje nema neke posebna sredstva da ih se prisili. Dakle, mislim da možda treba jačati svijest europskim klubovima da treba jačati svijest o tome da treba možda više utjecati malo i na ono što je nacionalne stranke. A također važno je reći i da kampanja 50-50 e, postoje možda nije imala bila dobro financirana za ono što je htjela postići pa je mogla postići samo nešto. i također se borila sa, za medijsko pokriće sa drugim pitanjima E, to je također bila jedna od stvari i to smo utvrdili da bi ovakva kampanja trebala započeti dosta rano sa svojim radom, recimo čak i e, prije nego što počnu izvori e, i da bi se takvi razgovori trebali voditi na samom početku uopće izbornog procesa prije uspostavljanja popisa kandidata. Hvala. E, hvala, ovo je zaista bilo zanimljivo i mislim E, da je tu ima puno stvari koje možemo korisno iskoristiti. E, želim možda ući malo dublje u jednu stvar koju možda niste spomenuli, ali e, mislim, mi smo u Labričke stranci radili puno o ovim pitanjima tijekom godinama, znamo većinu ovih argumenta svakako, ali jedna od stvari koja je svakako prilično jasna na nacionalnoj razini je da to je važ, što je veća percipirana važnost e, institucije, to se manje žena u njoj izabire. I zanimljivo je da ovdje u Europskom parlamentu imamo otprilike 35% žena. A e, zapravo u Velikoj Britaniji općenito takva brojka je oko 20%. Pa zanima me kako ste utvrdili tu korelaciju. To je zapravo prilično važno o tome kako ćemo postupiti s tom informacijom. Naime, ne mislim da je to samo slučajnost da u Velikoj e, Britaniji, dobro znamo kakav je britanski pogled na Europsko, e, o Europskoj uniji, ali zapravo e, razlika je znači između nacionalnih parlamenta, posebice u Velikoj Britaniji i Europskog parlamenta u tom odnosu. To je važno razumjeti. Da, i jest to nešto što smo učinili, da možda u Europski parlament nije toliko poželjno biti izabran kao u nacionalni parlament, možda je u iznimku Malte, gdje na Malti se doista smatra prestižnim biti zastupnik Europskog parlamenta i oni imaju, dolik, imaju dosta veliki broj e, žena, iako imaju vrlo mali broj, mjesta ukupno zastupnika, ukupno, ali dobro. E, da, postoji ta E, percepcija niže poželjnosti, pa i zato možda i ulazna barijera niža za Europski parlament. Hm, e, ne znam kako da to olakšamo, e, kako da se kod institucija koje su percipirane kao važne institucije spustite ulazna barijera, ali to je čisto druga stvar. Claire Moody. Hvala. Evo još jedna laboristička političarka. Ja kao što je rekla Mary, to je svaki, svakako neka jedna stvar koja je bliska našim srcima, čiji laborističkim e, zastupnice e, u, ovdje su 50% žene e, u parlamentu, ali ne i u drugim izabranim institucijama u Ujedinjenoj Kraljevini. zapravo tu stvoje dvije stvari ako to imamo na umu. Naime, dobro nisam imala šansu ovo pročitati, ali budem evo, sad ću detaljno. I sad sam se pitala jeste li možda, e, možda se bavili i sljedećime znači izborima zastupnika Europskog parlamenta u kontekstu izbora e, domaćih izbora zemalja kojima ste se bavili i je li možda zastupljenost žena u zastupnicama među zastupnicima Europskog parlamenta bila veća u odnosu na nacionalne dotične razine i e, naravno sad e, što se tiče one vrlo rane intervencije i odnosa sa kampanjom 50 50 e, jedan od razloga zašto je toliko na žena ovdje, mi smo čak i preko 50%, a možda to samo dobro, ispravna zastupljenost populacije, ali dobro. Ali jedan od razloga toga nije samo zbog sustava zippinga, nego i što e, smo imali politiku koncentrirano oko kandidata na vrhu po, e, po e, liste. Mislim, mislim e, ako je najvažniji samo onaj koji je prvi na listi, onda nije bitno tko je <laughs> dalje, ali dobro. I naravno, znajući koji su resursi u kampanju uloženi u ovu 50 50, dobro znamo onda da to nije bilo srazmjerno, ali da, kad razmišljamo Velikoj Britaniji i o tome što nam je rečeno, kroz što sve prolaze kandidati ne bili dobili odabrani. Znate vi to dobro, znamo kako je to teško i zapravo postoji puno e, stvari koje odbijaju od kandidaturu na nacionalnoj politici, na nacionalnoj razini. Znači treba uložiti vremena i novca da nemate nikakvu šansu često da budete izabrani. Pa je teško uopće nagovoriti ljude da se u to uključe u prvom redu. Da, znamo, znamo koliko je to teško. No da, ne, nismo se bavili izrečito time, nismo post nismo komparirali stope na nacionalnoj razini i Europskom parlamentu za dotičnu zemlju u broju zastupnika, zastupnica ali složila bi se da ima veći broj e, ženskih mep a nego nacionalnih zastupnica. Gospodin Šedrovi. Hvala vam na izlaganju, bilo je vrlo zanimljivo. E, ja mislim da kvote daju doprinos jednakosti žena na izborima, da doprinose uspjehu žena na izborima. To razumijem, ali mislim da je sustav možda brži od stvarnosti. Um, jednostavno mislim da takav sustav nije održiv. Ja podržavam žene u politici i činim to već dugi niz godina. U svojoj stranci ja sam pokrenula pokret žena za sudjelovanje u političkom životu. Međutim, ja ne dajem podršku kvotama kao zakonskoj obvezi. Podržavam međutim aktivnosti političkih stranaka e, koje uključuju interne kvote nisam imala prilike proučiti podrobno vaše istraživanje, ali ne znam radite li u njemu razliku između e, zakonskih kvota i internih kvota političkih stranaka. U Slovačkoj postoje te interne kvote unutar političkih stranaka i mislim da je zapravo to prirodna reakcija političkih stranaka koje vide da je biračima zanimljivo vidjeti žene koje sudjeluju u političkoj igri. Mislim da političke stranke upravo zato što su toga svjesne jednostavno potiču žene da se javljaju, to im dolazi prirodno. hvala, nisam baš sigurno da sam e, sve razumjela, ali jeste li htjeli e, da odgovorim na pitanje pravnih kvota, odnosno internih kvota u strankama? Da, jesmo se bavili time i pokušali smo napraviti razliku, ali nismo vidjeli postoji li velika razlika između jedna, znači postoje općenito kvote ili ovakve interne kvote, ali ono što mogu reći je da kada stranke nisu jako zainteresirane za kvote, i prisiljene su da imaju kvote, onda koriste onaj najmanji mogući minimum i naravno e, trude se držati taj minimum na najnižoj mogućoj razini. Znači postoji neka prednost pravno pravnih e, kvota, zakonskih kvota, ali i unutarnje kvote su isto dobre. Mislim, kvote su kvote. <laughs> Je to na neki način odgovor na ono što ste htjeli reći? Euh, euh, Hvala lijepa, ja imam dva pitanja. Vezano uz kvote, Neovisno o tome radili se o internim ili zakonskim kvotama, zanima me zapravo kakav je profesionalni put žena koje postaju kandidatkinjama. Naime, Rekli ste da političke stranke ponekad ne daju podršku ženama koje su e, stavili na izbornu listu. Imate li podatke o tome? Ima li žena koja ne dolazi iz političke stranke e, koja joj daje zaleđe jednaku šansu da ju se izabere kao žena koja ima zaleđe političke stranke? Um, imate li podatke o tome? Također, e, kakav učinak to ima na globalne liste i događa li se da političke stranke koje imaju snažnija uvjerenja vezano uz jednakost žena e, postižu bolje rezultate vezano uz jednakost žena. Jeste li imali primjer slučaj slučaja kandidatkinje koja je na primjerice bila kandidatkinja 2009. godine i tada si izgradila odlođenu političku reputaciju da se prijavi na sljedećim izborima i da tada ima veće šanse da ju se izabere zato što sad već ima neki politički put iza sebe. Hvala. Hvala. E, znači sad pitanje je jeste li dio već etablirane stranačke mašinerije ili ne, pomaže li to. Teško je to kvalificirati, znači što je to to, ali to je jedna od mjera koje smo uzeli u obzir e, kao dopunskih e, kriterija. Znači ako recimo kandidat već ima prednost ili je omljen da će biti više na listi ili na vrhu liste, to naravno utječe na šansu bilo kojeg kandidata da bude izabran i to ne samo biti u gornjem dijelu liste, nego se na samom vrhu liste kao važna osoba. Također čuli smo dosta iz kvalitativnog istraživanja u našim intervjuima sa kandidatima i E, ljudima koje smo intervjuali u političkim strankama, o favoriziranim kandidatima koji su e, recimo dugo u politici i dobro su poznati u izbornom tijelu. I ponekad ti kandidati se nekad ovako ubace e, u istu sa strane i onda naravno to znade poremetiti E, položaj nekih drugih kandidata, naročito žena koje su puno radile da steknu lokalnu potporu i tako dalje. Ali svakako cilj stranke je biti izabrana, dobiti mjesta. Pa će staviti osobu na vrh koja ima najveću vjerojatnost da će to postići. Dakle, tako je načelno i da argumenta. Još neke stvari ukazuju na to da ovi kandidati koji se na ovaj način ubacuju da tu postoji jedan element e, recimo nagrađivanja lojalnosti možda ne možda uvijek e, da bude na najvišem mjestu najiskusnija ili najbolja osoba. Znači teško je uvijek e, procijeniti koje, ko u koji su to sve faktori igri, kako to točno analizirati. Ali podaci nam pokazuju da kada jednom žena je na određenom mjestu kad je sve drugo jednako. Žene su čak e, po našim istraživanjima i popularnije kod glasača nego muškarci. Puno faktora utječe na to i to je jedan nalaz koji je to e, ide protivno svim argumentima koji kažu da žene imaju dakle tu neke minus strane u izborima. Dakle, to je važan protuargument onima koji bi rekli Ma mi želimo glasače i glasove i e, žene možda nisu prave osobe za to. I svakako pitali ste i za e, ove političke kandidate e, koji već imaju iskustva u policiji dobro su poznati. Ako je žena već dugo u politici i ako je već poznato političko lice, da, to, to onda i za muškarce i za žene znači da imaju veće šanse. Imam još jedno pitanje što se tiče zatvorenih listi. Mnogo od tih stvari ovdje zapravo ne funkcioniraju. Naime, kad neko glasa za stranku, jesu vi tamo ili ne, zapravo tu nije neka velika razlika. Pa svakako kod nas e, se sve svodi na stranke. I vi ste i sami rekli da to je pozitivno za žene, ali nisam sigurna da je to dobra izborna praksa zapravo imati zatvorene liste. Pa imamo to zapravo jedan sukob. Mislim, to možda je bolje za žene. Ma dobro, čak i nije nužno. Mislim, dokazi su mješoviti po tom pitanju. I mislim možda da... Dobro, to nije iz vašeg istraživanja, ali zapravo izazov je ovdje da E, pokušamo pronaći neki vid demokratični ili prihvatljivi način da to odradimo. Nešto koje mislim, bolje od zatvorene liste, ali da, recimo, da zadržimo e, razinu ili poboljšamo razinu broja žena. A u samom srcu cijelog toga je stvar sa time da kvote funkcioniraju, ali da svejedno, to još treba puno toga učiniti da se to stvari. Ali još jedna zanimljiva stvar. Znate da e, kako se problema s laborička stranka ovdje, ali ovaj put to nije bio problem, nego stvar je bila sljedeća. Naime, uopće nije bilo e, nikakvih drugih selekcija za žene osim onih na shortlisti. Znači, upravo onaj minimalni iznos minimalni broj. Dobro ako vam je kvota 50%, naravno, ali ako vam je kvota manja od 50%, to je upravo ono što ste vi rekli. I dobro je što dokazi to potkrepljuju, da doista postoji tendencija da činjena samo onoga što morate činiti ne više je nešto što, na što treba paziti kao tendenciju. Da, ako imate takav sustav morate osigurati barem da vam minimum bude prikladan, inače to kontraproduktivno. Ako imate vrlo nizak minimuma, drži se toga. Dobro, mislim da ovime možemo zaključiti. Naravno, studija je raspoloživa